Good afternoon, uh, Dobar dan, poštovane kolegice i kolege. Krećemo sa sastankom. Ukoliko nema nikakvih predloga za izmjenama dnevnog reda, konstatiram da je dnevni red uh, usvojen. E, sljedeća točka na dnevnom redu je odobrenje zapisnika sa sjednice od 11. svibnja. E, nije bilo primjedbi, pa je stoga zapisnik usvojen. E, sljedeća točka dnevnog reda su priopćenja predsjednice, a danas nemamo nikakva priopćenja predsjednice, pa stoga prelazimo na saslušanje. Poštovane kolegice i kolege, E, danas imamo saslušanje na temu jednakosti spolova u medijskom sektoru u Europskoj uniji. E, pozdravljam sve sudionike, posebice naše goste, stručnjake e, koji će iznijeti svoje mišljenje i sudjelovati u raspravi. E, već 1995. smo postali svjesni značaja odnosa između medija i uloge žena. Međutim, još uvijek e, je sudjelovanje žena na visokim položajima u medijskom sektoru vrlo nisko. E, s obzirom na utjecaj globalne komunikacije koji ne možemo dovoljno naglasiti, E, postoji ogroman potencijal medijskog sektora u smislu doprinosa jednakosti spolova. U sklopu ovog saslušanja pozabavit ćemo se e, pitanjem e, sudjelovanja žena u medijskom sektoru, u novinarstvu, u e, sektoru u kojem se donose odluke, na koji način to može utjecati na organizacijsku kulturu. Imaćemo pitanja koja se odnose na stereotipe u pogledu uloge spolova, a pozabavit ćemo se i kretanjima i promjenama do kojih dolazi s obzirom na razne aspekte jednakosti spolova u medijskom sektoru. E, bavit ćemo se pitanjem i samog sektora, sadržaja koji taj sektor e, proizvodi, a isto tako e, neizravnim učincima i implikacijama. Dobit ćemo uvid u bitne podatke koji su nam relevantni za izvješće pod istim naslovom E, izvjestiteljica je gospođa Mihaela Šojdrova koja nažalost e, danas nije mogla doći ovamo na ovu sjednicu, međutim je pripremila jednu video poruku koju ćemo sada prikazati. Dakle, na redu je video poruka izvjestiteljice. My warmest greetings from Prague. I apologize for not being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 uh, fruitful discussion and I hope uh, see you later, see you soon in Brussels. Dear colleagues, I am sending my Uh, thank you very much, uh, to, uh, uh Zahvaljujem našoj izvjestiteljici gospođi Mihajli Šojdrovoj na ovoj video poruci. A Sada predlažem da dam riječ našim stručnjacima koji su naši današnji gosti. Gospođi Lenki Vohošovoj koja dolazi sa Karlovog sveučilišta u Pragu sa katedre za medijske studije sa fakulteta društvenih znanosti. Izvolite. Dobar dan svima. E, meni su zamolili da e, težište stavim na područje istraživanja s akademskog aspekta. E, dosta je teško razvojiti različite aspekte kod ove teme. Ja se bavim medijskim studijima i studijima studijima e, uloge spolova, to je e, poseban predmet kojim se bavim. Koliko vidim, vi ne možete još vidjeti moju prezentaciju. Nadam se da će se to riješiti, ali e, bez obzira na to nastavit ću dalje. Ova područja, feminizam i medijski studiji su dva aspekta a u svakom pojedinom predmetu imamo zasebnu metodologiju u sklopu koje se bavimo specifičnim pitanjima. <laughs> Takže každý z těch oborů, eh, i mediální studia, e, kao što sam rekla, e, rodni studiji i medijski studiji bave se različitim temama i različitim perspektivama a odnose se na različite vrste istraživanja koje dovode do novih spoznaja. E, Rodne aspekte ne možemo e, promatrati zasebno kada se bavimo medijskim studijima, jer tu postoje socijalno-kulturna i druga pitanja, a danas su važni gospodarski i drugi utjecaji koje osjećamo u radu medija. Koje su specifičnosti e, medija? Mediji su smjereni na ostvarenje dobiti. Tu postoji određena e, struktura medijskih institucija, a posebno e, se tu radi o E, profesionalnom e, odnosu novinara. U sklopu studija bavimo se medijskim proizvodima. Dosta smo oprezni što se tiče utjecaja medija jer oba ova područja ne možemo e, promatrati zasebno. Bilo bi naivno misliti da je utjecaj medija ogroman. Međutim, težište mora biti na samim činjenicama. Ponekad je teško doći do činjenica i dokazati da se u određenoj situaciji radi o utjecaju medija. A što se tiče odnosa između čovjeka i medijske produkcije s aspekta ekonomije, e, mediji često govore o tome da oni proizvode određene sadržaje koji su namijenjeni njihovoj publici i da to počiva na očekivanjima publike, e, da oni ispunjavaju očekivanja e, čitatelja, odnosno korisnika medija. To nije neka kvalitetna strategija. A što se tiče samih e, tema u sklopu e, medijskih studija, nekoliko riječi o samim e, temama. U sklopu medijskih i rodnih studija bavimo se ulogom žena kao zaposlenica u medijskom sektoru. Tu govorimo o ženama kao o novinarkama, izvjestiteljicama, Ovdje polazim od podataka do kojih smo došli u sklopu jednog e, e, istraživanja koje se provodi e, svakih pet godina. Riječ je o odabranom uzorku i moramo kritički promatrati rezultate. Prema zadnjim rezultatima dolazi do izražaja da e, žene sudjeluju samo u proizvodnji 37% sadržaja koji se proizvodi u medijima u određenom danu. E, došlo je do određene stagnacije u pogledu uloge žena e, i kada govorimo o utjecaju na televiziji, moramo imati u vidu dva različita faktora i spol E, i e, godine. E, što su žene starije, to su manje prisutne u ovoj vrsti medija. A što se tiče digitalnog izvješćivanja, ovdje oko 40% sadržaja su sadržaji koje proizvode žene. Osim toga ovdje postoji horizontalna segregacija. O čemu se tu radi? Radi se o temama koje se dodjeljuju. E, postoje teme koje nazivamo hard news i neke druge koje recimo nisu toliko važne i tu se bavimo sa ova dva različita aspekta vijesti. Zanima nas e, postoje li muške i ženske teme, na koji se način dijele teme među spolovima. Iz rezultata ove studije proizlazi da postoji samo trećina tema kojima se bave žene koje bismo mogli kategorizirati kao doista važne teme. Što se tiče e, horizontalne, odnosno vertikalne segregacije, zanima nas koliko žena postoji na višim ljestvicama hijerarhije u sklopu menadžmenta E, ovdje dolazi do izražaja, još uvijek postoji takozvani stakleni strop. Većina žena ne uspijeva se popeti jako visoko na ljestvici, jako visoko u hijerarhiji. E, teško nam je doći do konkretnih podataka na razini Europe ili cijelog svijeta. E, imamo podatke iz 2011. i tu dolazi do izražaja da su žene još uvijek u manjini kada govorimo o vodećim pozicijama. Zatim e, bavimo se i pitanjem e, rodnog aspekta. Koliko uspjeva e, ženama u medijskom sektoru uskladiti profesionalni i privatni život? Kakva je situacija što se tiče recimo mobinga, uznemiravanja i sl. Postoji osim toga i tema seksizma u odnosu na žene koje rade kao novinarke, odnosno koje objavljuju svoje radove u javnom prostoru. I tu moram reći da e, to sve više dolazi do izražaja i sve češće dolazi do e, napada e, na žene kao novinarke u smislu kako izgledaju, kako se odjevaju i to su problemi s kojima smo sve više suočeni na internetu. E, moja perspektiva e, kao što sam već spomenula, odnosi se na medijske e, studije u svjetlu jednakosti spolova. Ja sam pokušala napraviti jedan pregled mogućnosti gdje su moguće promjene u medijskom sektoru što se tiče položaja žena. Postoji snažna poveznica između sadržaja u medijima, i samog broja žena koje e, proizvode te sadržaje. E, što više žena e, sudjeluje u proizvodnji određenih sadržaja, to su sadržaji kvalitetniji, i, e, međutim, moram reći da e, u sklopu ove studije e, nije došlo do zaključaka da postoji poveznica između samog sadržaja i žena kao novinarke. Ne postoji ta poveznica. E, žene nisu sklone tome da se više bave takozvanim ženskim temama. E, ponekad e, možemo konstatirati da se žene bave aktivizmom ili ženskim temama, ali zapravo ne postoji izravna poveznica između žena i tema koje biraju kao novinarke. Postoji još jedan stereotip. Mnogi misle da kada bi žene došle na vodeće pozicije u medijskom sektoru da bi to dovelo do velikih promjena promjena. To zapravo ne stoji. Žene ne postupaju ništa drugačije od muškaraca kada su na vodećim pozicijama u ovom sektoru. Žene zastupaju iste ili slične vrijednosti kao i muškarci. Spomenula bih E, i e, jednu od značajnih osoba na području istraživanja položaja žena i nešto što je rečeno 1988. Jako je važno statistički gledano istraživati e, položaj žene u medijskom sektoru. One još uvijek nisu dovoljno zastupljene. Međutim, ne postoji izravna poveznica između te činjenice i samog oblikovanja medijskih sadržaja. Zašto ne postoji ova poveznica, a dugo smo mislili da ona postoji? Kao prvo, ne možemo poći od pretpostavke da će netko zastupati određene vrijednosti naprosto zato što je muškarac ili zato što je žena. Ne možemo naprosto tvrditi da postoji ženska perspektiva naprosto zato jer je riječ o ženi. E, točno jest da postoje zajednička E, iskustva koje dijele sve žene, međutim e, ne možemo tvrditi da postoje vrijednosti koje zastupaju samo žene ili vrijednosti koje zastupaju samo muškarci, zato što su muškarci. Osim toga postoji i pojam takozvane e, sljepoće u odnosu na E, spolni aspekt. E, što to znači? E, žene su u svom medijskom radu slijepe na spolne aspekte i bave se nekim drugim aspektima. To, međutim, može biti povezano i s tim što se u mnogim društvima feminizam doživljava kao nešto negativno i zapravo su žene sklone tome da se identificiraju s muškarcima, žele pripadati e, muškom klubu jer to nosi određene velike prednosti i e, veću razinu uvažavanja, barem se to tako percipira. I postoji osim toga pretpostavka da e, bi žene mogle nešto promijeniti u medijskom sektoru, u novinarstvu ako bi imale veći utjecaj. Međutim, e, to ne stoji. E, novinari bi općenito trebali nastojati e, biti ponajprije objektivni, jer taj spolni aspekt nije nešto što je u prvom planu. Ako se neki novinar, odnosno novinarka više bavi spolno obilježenim temama, onda je to povezano i sa određenim ideologijama, s religijama, to je onda uvijek u suprotnosti sa kvalitetnim, objektivnim izvješćivanjem. I upravo zato smatramo da je objektivnost iznimno važna. E, postoje oni koji kažu da vijesti moraju biti objektivne, da vijesti e, nisu ni muške, ni ženske, to je možda točno ali s druge strane i tu postoje određeni aspekti koji su povezani sa e, muškarcima ili sa ženama i tu postoji određena mogućnost da to bude spolno obojeno. Ovdje je poneprije važna neovisnost e, novinara i novinarki, jer e, neovisnost je alfa i omega u cijelom ovom e, sektoru. Ovdje je važna i politička neovisnost medija. Mediji su iznimno usmjereni na ekonomske aspekte, a profesionalni Profesionalna orijentacija novinara često je u suprotnosti sa onim što žele vlasnici medija, jer vlasnici medija tvrde da žele ponuditi e, korisnicima medija upravo ono što oni traže. Sada bih još željela upozoriti na jednu stvar. Riječ je o problemu e, takozvanog feminiziranja medija. E, po mom mišljenju tu postoji jedna opasnost. Već u 70. i 80. godinama prošlog stoljeća vidjeli smo da je došlo do povećanja broja žena u ovom sektoru i to je bilo povezano s ekonomskim razlozima. Cilj je bio pridobiti e, čitatelje, povećati broj čitatelja, korisnika medija i postojalo uvjerenje da će e, publika biti daleko šira ukoliko budu uključene žene u proizvodnju e, različitih sadržaja. Upravo se radilo o emisijama koje nisu imale taj e, rodni aspekt i uopće e, nije bio prisutan e, feminizam. Drugim riječima, postoje veći broj žena koje su sudjelovale u određenim sadržajima, ali su zapravo nastupale na način da su jačale stare stereotipe, tako da je to bila još jedna zamka. Povrh toga, ako pogledate e, televiziju, trebali biste pogledati i e, koliko su stare žene koje sudjeluju u tim emisijama. Tu doista postoji jedna e, zamka. Postoje starije novinarke koje su kvalitetne, imaju iskustvo, ali one više nemaju baš neke pretjerane šanse. E, slična je situacija već i na sveučilištima. Na fakultetu imate više žena nego muškaraca, više studentica nego studenata, ali na koncu e, kada pogledate tko se zapošljava, na koncu je više e, muškaraca nego žena, jer se muškarci uspijevaju bolje probiti. A žene ako se i uspiju zaposliti, često se događa da imaju nižu plaću. To je međutim problem koji vidimo da je prisutan i u brojnim drugim sektorima. I na koncu e, bih željela još nešto reći. Ako je premali broj žena koje su zaposlene u medijskom sektoru, onda bismo doista mogli reći da se radi o spolnoj diskriminaciji i da to nije u redu. Međutim, e, moramo se zapitati što bi to značilo ako e, bi bilo daleko više žena koje bi radile u ovom sektoru. Stvari nisu tako jednostavne. Ne možemo naprosto reći da kada bi e, bilo više žena novinarki da bi sadržaje bili kvalitetniji. To naprosto ne stoji. Ponekad se govori o kritičnoj masi žena Možda je to točno, e, možda se naprosto radi o tome da je premali broj žena i da iz tog razloga nisu moguće promjene u određenoj branši i da je potrebno doseći određenu kritičnu masu i da će onda doći do nekih bitnih promjena. E, možda je tome tako, ali to još nije dokazano. E, ja se s tim ne slažem i to nije jedan od zaključaka našeg istraživanja. I zapravo bi cijelo društvo e, trebalo raditi na razvoju opće razine kulture, a to je povezano i sa općom razinom medijske kulture. Jer u medijima se odražavaju vrijednosti društva. Vrijednosti društva e, nisu nešto e, što živi negdje nekim svojim zasebnim životom. Po mom mišljenju, sve dok e, ne postoji razvijena rodno osvještena kultura, ne možemo očekivati da će doći do bitnih promjena u medijima. Hvala lijepa. Najlepša hvala. sada predajem riječ gospođi Donateli Martini, ravnateljici Donen Kvote. Thank Hvala, hvala na pozivu, to doista cijenimo jer e, iskreno jako vjerujemo institucije i uvijek treba raditi na njima kako bi ih se moglo naprijediti. biti danas ovdje jest svojevrstan vid priznanja našeg rada jer je teško vrijednovati naš rad u našim zemljama, nas eh, feministica, aktivistica. Sada dopustite da se usredočim na glavnu temu ovog saslušanja, s obzirom da imam 15 minuta raspolaganja, želim vam puno toga reći. Tone Kvota je članica EWL, dakle ženskog eh, lobija. To je najveća organizacija za žena, za žene e, u Europi, ali isto tako smo surađujemo sa Chien de Garde, francuskoj, e, francuskom organizacijom, e, čija predsjednica sjedi u publici i koalicijom žena protiv seksizma u medijima. Dakle, to je koalicija skupina koja se bori protiv seksizma u medijima. Mi svi mislimo da je važno ukinuti e, diskriminaciju, rodnu diskriminaciju u medijima. Mi smo napravili jednu peticiju gdje tražimo od Europske unije da ojača svoje zakone protiv seksizma u medijima, što je sukladno sa stavama Evropskog parlamenta i na taj način da se napravi direktiva. Doista nam je potrebna direktiva jer jer se uredbe ne prati nikako. Sada ću se baviti Italijom, naime to je reprezentativno z, reprezentativno je za sve europske zemlje e, uz izuzetak Francuske jer u Francuskoj e, je došlo do jako dobrih e, odluka glede seksizma nedavno, osobito kada se radi o reklamiranju. Početkom srbnja odbor SIDO vlade i građansko društvo sastat će se kako bi se raspravljalo o provedbi konvencije o ukidanju diskriminacije protiv žena. Sada vam mogu pročitati naše izvješće s obzirom da se radi o skupini italijanki za, koje se bore za prava žena, a koji se tiče stereotipa e, u medijima i u e, industriji oglašavanja. Za razliku od drugih e, europskih zemalja, Italija još uvijek nema zakon koji se bave stereotipima i seksizmom u medijima i u industriji oglašavanja, iako 2010. E, neki su nacrti zakona izrađeni u parlamentu. Od 2011. godine povreda članka 2 sidova i konkretne preporuke 24 i 2005. su napravljene i jedine mjere koje su napravljene kako bi se zajamčilo da javni oglašivači, odnosno javne radiotelevizijske kuće poštuju načela koja su e, potpisana u ovoj konvenciji. Napravljen je izvanredni plan djelovanja protiv seksualnog nasilja koje je pokrenulo pokrenula Giovanna Martelli, a ona je predstavnica je predstavnica predsjednika vlade Rencija, a tu imamo i ponudu za stvaranje ekspertne skupštine ekspertnog panela za ocjenu, ekspertizu e, fenomena e, rodnog nasilja. No, to nije uspjelo jer se nije dogovorilo za kriterije e, odabira za uštavanje stručnjaka ovaj panel. No, u svakom slučaju, taj plan još nije proveden. 2011. godine u izvješću izvjestitelju Sjeni, e, ako e, još uvijek nemamo nikakav sustav e, nadzora u medijima i informativnom sustavu. Postoje tri sustava nadzora koje provode novinarske udruge Ađikom. Tu se radi o vladinom organizacijom koja ima zadatak e, nadzirati javne medije i javna televizija RAI. Ova dva ne iznose javno svoje e, nalaze, a RAI to radi, no opet ne nude se nikakve korektivne mjere ili sankcije nakon analize. U Francuskoj, na primjer, CSA je prije nekoliko tjedana sankcionirao privatnu televizijsku kuću koja zove D8 zbog eh, seksističkog televizijskog programa. Takve mjere u potpunosti su neadekvatne eh, ukoliko žele ostvariti svoje ciljeve. Stoga možemo zaključiti da nema pravnih ili drugih mjera koje su usvojene do dana današnjeg eh, kako bi se postarali da javne televizije poštuju načela koja su upisana u ovu konvenciju i svi medijski oglašavač, medijska i oglašavačka industrija i dalje provodi diskriminaciju protiv žena. Preporuke. Najprije treba usvojiti zakonsku definiciju e, seksizma u oglašavanju. Treba uspostaviti javnu, neovisnu i ad hoc e, mehanizam izvješćivanja uz e, adekvatne sankcije kao poput ovoga što imamo u Francuskoj, ne znam da li oni to još uvijek imaju, ali imaju. Imali su. Situacija je i dalje kritična kao što je to kao što je to na to ukazan 2011. godine u izvješću izvjestelju Sjeni. Jedne moguće mjere protiv seksističkog oglašavanja jeste obavještavanje institutu JAP. Dogovor između odjela za jednake mogućnosti i JAP pokazao se nedovoljnim kako bi se smanjilo seksističko oglašavanje i još uvijek e, iako je potpisano 2011. još uvijek se ne provodi. JAP je privatno tijelo koje e, sačinjavaju profesionalce oglašavanja, a oni su jednostavno ispostava UPE koja je lobby e, oglašivača i dakle oni su u sukobu interesa. Kako bi se pogoršalo da situacija bude još gora, Novi sastav JAPA 2011. godine ne sadrži nikakve stručnjake za rodna pitanja koji mogu procijeniti seksističku prirodu određenih e, oglasa i oglašavanja. Zabilježeno je zabilježena je jako slaba učinkovitost e, rada JAPA jer on nema nikakve vlasti kako bi spriječio objavljivanje seksističkih e, oglašavanja i ne može zaustaviti bilo kako poduzeće da prestane sa oglašavanjem, problemačnim oglašavanjem, a niti ima mogućnosti da nametne financijske kaznje. Dakle, nikakva ocjena povrtoga toga nije napravljena glede učinkovitosti sporazuma koje je nacionalna udruga italijanskih e, općina potpisala nakon 2011. E, a kada je riječ o nadziranju e, oglašavanja na lokalnoj razini. Prema vodnom izvješću RAI je usvojila spe, specifične smjernice za opisivanje žena, no ovdje imamo smjernice za televizijsku fikciju koja no Nepoštivanje smjernica raja ne podrazumijeva nikakve sankcije, niti što se tiče emitiranja, niti bilo čega drugog. 2016. godine koncept, eh, koncesija raja je istekla. Kako se to obnovilo, pokrenuto je savjetovanje s građanskim civilnim društvom, no kriteriji za sudjelovanje e, civilnih organizacija nisu bili jasni, nevladne organizacije za, položaj, za borbu za položaj žena koje imaju dugogodišnje iskustvo, bile su isključene iz ove konzultacije usprkos e, njihovim prosvjedima. Isključenje grupa žena predstavlja e, izravnu povredu ove konvencije, a od strane vlasti i tu e, se nije moglo dakle uključiti odgovarajuće klauzule u sam zakon kojim, je, kojim su vlasti ukazale na načela u kojim raj treba u desetgodišnjem razdoblju ispoštovati svoje obveze. Prema e, uvjetima koncesije svakih deset godina imamo e, uvjete pružanja usluge za novo razdoblje od 2012. E, koji je i dalje na snazi nije uključeno civilno društvo u postupak u konzultativni proje, e, proces isključivo zahvaljujući trudu udruga predstavnica žena koje su inzistirale na svom sudjelovanju uključeno je 13 e, amandmana. U novom razdoblju e, nevladne organizacije predstavnice žena predložile su svoj, iznijeli svoj prijedlog koji je odobren i usvojen je u SIDO preporuke. Iako je ovaj ugovor potpisan, nikad nije stupio na snagu. Ne postoji nikakav mehanizam koji bi se postarao da će amandmani sido biti održani u sljedećem e, ugovoru, s obzirom da je to nešto što ovisi o političkoj volji Ministarstva za gospodarski razvoj. Nepostojanje smjernica u portretiranju žena smjernice za radiotelevizijske e, e, mjere e, sljedeće. Imamo tijelo koje zove Ađikom, koji provodi e, rodno osjetljivi nadzor, ali ne objavljuje svoje podatke, podatke, niti ih objavljuju kao temelj za daljnji rad. Situacija se pogoršala u usporedbi s prethodnim razdobljem jer vlad, Montijeva vlada i sljedeća eh, odgodili su rad, anulirali su rad eh, stručnjaka koji je uspostavljen, eh, dakle plan stručnjaka koji je uspostavljen na 2012. godine koji pruža smjernice za adekvatno opisivanje žena u medijima. Preporuke kako bi se u potpunosti provelo e, mjere Sedova za 2011. kako bi se e, treba usvojiti strategiju koja će i dalje e, analizirati rad javnih privatnih medija, kako bi se radilo na stereotipima o ženama i, borbu protiv njih. Treba napraviti kodeks ponašanja o javnim stereotipima u javnim medijima i privatnim medijima i da se sustavi sustav sankcija u slučaju povrede. Treba zakonski zabraniti diskriminirajuće e, reklame, imati obvezne e, stavke u okviru javnih koncesija. Ovo sve treba biti definirano u suradnji s nevladnim organizacijama i neovisnim stručnjacima e, na temu prava žena. Moramo tu imati suradnju odjela za jednake mogućnosti i nevladne organizacije žena. Predlažem gospođi Šojedrovoj da da se pročita jedan članak koji je među dokumentima koje sam poslao uputila tajništvu odbora FEM jer je ona u svom eh, govoru se pozivala na to. Naime, tu se radi o slobodi izražavanja nasuprot eh, rodne jednakosti i to je napisala profesorica Eva Marija Svensson iz Artičkog sveučilišta u Norveškoj i Marija Engstrom iz sveučilišta u Göteborgu. To je doista zanimljivo i čitanje tog članka. Dakle, taj članak e, vjerojatno bi se možemo složiti da je sloboda izražavanja ne obstruira e, rodnu jednakost e, ako se to ne tumači kao cenzura. Hvala. Hvala gospođo Donatela Martini na vašim, e, na vašem čitanju, na vašim preporukama i prijedlozima. A sada gospođa Martina Simonis, generalna tajnica Belgijske udruge novinara. Um... hvala. hvala na pozivu. Ja nisam novinarka, ja sam pravnica i glavno sam tajnica jedne strukovne unije, novinarske unije koja se bavi dosta dobro pitanjem, rodnim pitanjima, jednakošću u e, informiranje. Dakle, nećemo se baviti razumnodom i reklamama, oglašavanju, već ću govoriti o sudjelovanju žena u informativnom radu. Dakle, ovo izlaganje je u dva dijela. Evo, ako možemo to vidjeti na ekranima. Prvi ćemo preći brzo jer se radi o pre... zastupljenosti i reprezentativnosti reprezentaciji žena u medijima, u sadržaju, a osobito u informativnom e, dijelu, dakle kad, kad uključite dnevnik, e, gdje su žene, kako su predstavljene, zastupljene, imamo neke recentnije unije od e, ovih Global Media Monitoring Project, ali, o kojima je bilo riječ, ali koje su važne. Dakle, te studije pokazuju, nažalost, stalno opetovane konstatacije a sa konstatacija bilo bi dobro da pređemo na dijela, jer ne smijemo stati sa konstatacijama, osobito kada su nezadovoljavajuća. U drugom dijelu izlaganja bit će više riječi o e, osoblju, dakle o novinarskim timovima i o načinu na koji e, rade žene u tim ekipama, broj žena, njihova zastupljenost u tim ekipama i brojna pitanja koja se tu podrazumijevaju, dakle pitanje nasilja na, radnom, na radu i kiber zlostavljanja novinarki. Gdje su žene, dakle, u informativnim medijima? Evo, imamo ovdje dvije scheme. prvom vidimo, u prvom stupcu vidimo zastupljenost žena u dnevnom tisku. Vidite ovih 17%, ovih malih 17%. Dakle, ovo je e, belgijska studija o frankofonim medijima, tu ima samo 17% žena. Dakle, ovdje se ne govori o novinarkama, već o ženama. Dakle, vidimo da ima 17% žena, a na televiziji, to je ovaj drugi grafikon, situacija malo donekle bolja, ima nas 37%, ponekad 30, ponekad 40, ovisno o studijama, a to je nešto se tiče, dakle, informacija, što se tiče razvonode, možda, možda su žene malo više sastupljene. Evo, ovdje imate e, poveznicu u PowerPointu, dakle, do tih studija možete doći online. A sada kada pogledamo u kojim ulogama koje su uloge žena u ovom informativnom programu. Prva linija vidi se da su e, e, tiče se e, to je uloga statista, to je ova prva stavka, a drugi, drugi red tu su stručnjaci. Dakle, stručnjake se stalno intervjuira u svim medijima, a kada novinari intervjuiraju stručnjake, onda nastavimo vidjeti ko su i u dnevnom tisku otprilike 90% stručnjaka su muškarci. Točnije 86%. A ovo je sada zastupljenost muškaraca i žena prema njihovoj starosnoj dobi kada nastavimo odrediti starost osobe o kojoj se govori u medijima, to je dosta jednostavno jer imamo fotografiju ili se spominje njihova dob i što primijetimo. Možemo primijetiti da dok god žene ne dođu do svojih 20 godina, evo to su ova prva dva reda, onda su djeca, tu su djeca i adolescenti, dakle sve dok ne dođu 20 godina e, jednako su zastupljeni, a čim žene postanu aktivne žene, dakle starije od 20 godina, nestaju. Ta konstatacija je dosta zabrinjavajuća, dakle primijetiti u kojoj mjeri aktivni muškarci preuzimaju mjesto aktivnih žena, a u zadnjem redu to su starije žene i kao što je to kolegica rekla malo prije, ona isto tako rekla je da nestaju. Pa da, ovdje nestaju jer e, starije žene su puno zastupljenije e, u stanovništvu jer tu se tu dolazi do izmjene ove e, piramide i trebalo bi jednostavno u potpunosti izvrnuti situaciju ako bismo željeli imati jednaku zastupljenost. Evo ovdje kada gledamo po temama raspodjelu između muškaraca i žena, ovdje u trećem redu imate sport. I pogledajte, sport se smatra dakle spektaklom, ali i informativnim sadržajem i vidite e, da ovdje ima 6 do 7% žena samo. Dakle, to je ona kategorija gdje su žene najnevidljivije uz politiku, ekonomiju i financije. I još zadnji grafikon koji vam želim prikazati tiče se e, spolne raspodjele prema kriteriju identifikacije. Naime, pitali smo se da li su muškarci i žene jednaki kada se radi o predstavljanju, da li ih se imenuje na isti način, dakle da li se daje ime, prezime i profesija kada se uzima kategorija osoba o kojima se govori i koje novinari intervjuiraju i koje će se imenovati samo imenom, to su najčešće žene u pitanju. A kada imamo kategoriju ljudi koje ćemo u potpunosti predstaviti, dakle ime, prezime i e, e, i posao, tu, su, tu se radi o muškarcima. Dakle, muškarci i žene nisu jednaki tu. A kada to kažemo novinarima, oni kažu pa ne, to nije moguće, ali to studije dokazuju. I doista je važno imati ovakve studije, jer intuitivno nam nije jasno zašto bi novinari postupali drugačije prema muškarcima nego ženama o kojima govore, ali tome je tako i to ove studije dokazuju. Dakle, ja sam govorila ovdje samo o jednoj studiji, ali ima ih puno i konstatacije do kojih se dolazi su istovjetne, nažalost, Dakle, to se pokazuje da su žene jako malo zastupljene u informativnom sadržaju, da su konkretno nevidljive u sportu, politici, ekonomiji i financijama, da su, da je da njihova uloga uloga statista, dakle kao što rekoh, 9 od 10 stručnjaka koje se intervjuira su muškarci, žene se e, manje i loše identificira, odnosno predstavlja i ni, ni a e, paritetno jednako su zastupljene kao i, kao i muškarci sve do dva, uzrasta od 20 godina, što je jako zabrinjavajuće. Dakle, možemo doći do konstatacije da živimo u takvom društvu i zašto bi se to trebalo mijenjati? Pa to se treba mijenjati zato što mediji trebaju biti akteri promjene i osobito kada imamo progresivnu viziju informacije i kada nam je stalo do kvalitete informacije, e, pomisli da e, novinari govore tako malo i tako loše o polovini stanovništva, ne možemo se držati onda te konstatacije. Puno ljudi se bavi brojnim temama i mislim da o tome treba govoriti i ja vam želim sada pokazati jednu inicijativu koju smo razvile. No prije nego što pređem na tu inicijativu, samo želim koliko smijem iznijeti neke preporuke, sugestije da u svakom slučaju smatram da treba nastaviti i dokumentirati analize ponašanja, jer to je nešto što omogućuje i pomaže e, senzibilizaciji profesionalaca. Dakle, kada pokažemo ljudima kako obrađuju informaciju uz neki subjektivni, nesvjestan pristup stvari, onda ljudi puno više počnu razmišljati o tome kako rade i što rade i to je već to već omogućuje promjenu. I treba isto tako puno raditi sa studentima novinarstva, jer mislim da postoje neke generacije koje su iz izgubljeni slučajevi, izgubljene što se tiče pariteta i jednakosti, ali studenti novinarstva koji su u tri, 75% slučajeva, tri četvrt njih su studenti studentice, s njima treba prioritetno raditi, treba naravno raditi sa e, medijskim kućama, osobito kada se radi o cijeloživotnom učenju, u medijima treba e, brojčano analizirati situaciju, dakle svaki medij treba ovako analizirati stvari, zato naravno treba raspolagati sredstvima, to je teško, ali postoje javne službe za audiovizualni sektor koji su uspostavili interne E, barometre, takozvane dakle, sustave mjerenja i to treba e, potaknuti i ako želimo da stvari promjene, onda trebamo raditi na tim pokazateljima jednakosti, brojčano izraženim, kako bismo ostvarili medijsku jednakost. Ja vam sada želim predstaviti jedan e, alat koji smo razvili za profesionalne novinare u Belgiji. Taj alat zove se Expert Alia tu se radi u biti u bazi podataka stručnjaka, stručnjakinja, ali tu ima i muškaraca naravno koji predstavljaju raznolikost porijeklom, dakle koji nisu koji iz drugog porijekla. I ova baza podataka omogućuje novinarima da raspolažu jednim alatom i da se da im kažemo da spriječit ćemo ih, na ovaj način se spriječava da kažu pa mi bismo htjeli intervjuirati žene stručnjakinje, ali ih nema. Ne, ima ih i to postoji u svim zemljama i mislim da je taj e, instrument lako uspostaviti za novinare i to e, tu se dakle rješava ovaj problem kada se tvrdi da nema žena stručnjakinja. E, na svakako olakšava novinarima diversifikaciju njihovih izvora i privilegira se jednakost i raznolikost porijekla. Evo, ako potražimo u ovoj bazi podataka, na primjer, e, ključna riječ e, rod, ali mogla sam i staviti arhitektura ili matematika, u svakom slučaju, evo, ovdje za rod pojavi, imamo 12 stručnjakinja koje su sa sveučilišta, koji su terenci i novinari odmah dođu do njihovih životopisa i ukoliko su upisani onda mogu dobiti njihove osobne E, podatke i na taj način e, s ovom bazom podataka radimo medijski coaching za stupanje u kontakt sa stručnjakinjama i odnosno s ovim stručnjacima pomažemo im, učimo ih kako, kako se obraćati u okviru rada s medijima i kako postati dobri klijenti za medije, dakle kako postati stručnjaci koje će mediji često zvati. Dakle, to je jedan primjer e, alata koji se može razviti i koji je utoliko legitiman što e, ga je izradila sama udruga novinara. Dakle, to nije instrument koji su ljudi koji nemaju veze sa e, novinarstvom napravili. Dakle, nije tu neko došao izvana i objašnjao novinarima kako trebaju raditi svoj posao, već su sami, sama udruga novinara je to napravila. E, oslanjamo se na analizi sadržaja, dakle, dosta racionalno se tu postupa, nismo više u intuitivnom, već u pragmatičnom, a cilj je isto tako da se izbjegavaju vrijednostni sudovi. Mislim da ako treba izbjeći nešto, to je e, govoriti novinarima, vi loše radite, ja ću vam pokazati kako trebate raditi. Ne, e, treba im reći, evo kako radite, što je po vama e, kriterij kakvoće i pogledajte da li vam ovaj instrument može pomoći. Mislim da je to profesionalan, stručan način pristupanja ovom problemu. A cilj, što je jako važno ukoliko želimo napredovati, cilj jeste da mediji i novinari postanu saveznici borbe žena, saveznici za, u ovoj borbi za jednakost i paritet, jer on to znaju, a vi to znate, tako mediji imaju ključnu ulogu i da budu odraz našeg društva, ali isto tako oni su ti koji stvaraju sliku i borbu ili, doprinose da se pojačaju ili da se bori protiv stereotipa. E, drugi dio sada. Kakva je situacija sa ženama u redakcijama? Ovo što vam pokazujem jeste rezultat rada belgijske studije iz 2013. E, i ovdje imamo po e, starosnim, dobi. Dakle, ovdje vidimo kako žene ispadaju iz struke ili koliko, odnosno u kojoj mjeri njihova zastupljenost nije e, uravnotežena i više studija pokazuje da žene izlaze iz struke otprilike sa 35 godina, to je dob kada žene trebaju donijeti odluku da li će živjeti sa ili bez djece, sa ili bez partnera i kada odlučuju e, da li će spaviti baviti tom E, jednim poslom koji e, jako puno vremena oduzima. Evo nekoliko riječi o hijerarhiji i zastupljenosti žena u redakcijama, da li žene dakle dolaze do e, odgovornih mjesta ili ne. Kao što vidite ovdje, ako analiziramo zastupljenost žena među menadžerima, imamo četiri puta više muškaraca i isto vrijedi i za ovaj srednju kategoriju menadžera. Dakle, ako se zanimamo za novinarsku karijeru žena, vidimo da među novinarima sada žene imaju otprilike 15 godina, prosječno 15 godina dugu karijeru, a muškarci 19. Vidimo da novinarke rijeđe imaju djecu od novinara. Dakle, to je nešto je zanimljivo za primijetiti. Dakle, evo, hipoteza je ta da dakle, žene moraju zbog e, velikih zahtjeva koje predstavlja taj e, posao, dakle, zbog ogromnog vremena koje oduzima, moraju donijeti neke odluke i trenutni uvjeti rada za novinare su takvi da sprečavaju uspostavu ravnoteže između privatnog i e, profesionalnog života. To vrijedi za muškarce, ali za žene puno više. I ako ja mogu iznijeti neke preporuke za vaš odbor, mislim da bi trebalo napraviti jednu jasnu i znanstvenu temeljenu dijagnozu prepreka i problema s kojima su suočene žene tijekom svoje novinarske karijere odnosno svog života i svoje karijere koji su povezani uz uvjete rada i okruženje i to bi e, tu bi trebalo napraviti neke brojčno izražene indikatore da se vidi dakle kroz vrijeme da li se situacija popravlja, treba također e, raditi na osvještavanju toga svega kod e, studenata i studentica, dakle osvijesti ih o e, razlikama u plaćama i ponuditi im, e, dakle, dati im alat da se bore protiv toga, dakle, da, da pregovaraju o svom statusu. Zatim trebalo bi napraviti inicijativu e, mentoriranja, dakle, u, evo, u Njemačkoj imamo takvu jako zanimljivu situaciju u novinarstvu, zatim cjeloživotno školovanje i paziti na digitalizaciju medija, što se tu dešava i osobito cyber e, zlostavljanje žena. Ovo je jedan e, slogan e, kampanje Federacije novinara iz u Aziji i Pacifiku, to je kampanja protiv cyber zlostavljanja. Ako ste zainteresirani za ovo, molim vas pogledajte ovu kampanju koja se tiče cyber zlostavljanja žena u novinarstvu. Brojke su dosta zastrašujuće. I evo još par preporuka. Mislim da treba ulagati u obučavanje stručnjaka, a i studenata i raditi na osvješćivanju deontoloških vijeća, dakle tijela koja se bave reguliranjem. Ja mislim da su ta vijeća jako slabo osještena glede problema seksizma i mislim da bi trebalo s njima raditi na tome ne postoje brojčane ono, izražene studije koliko sam upoznat s tim u ovim razlikama u plaćama, u redakcijama na primjer, to bi bilo zanimljivo vidjeti, niti imamo recentne studije o zastupljenosti žena u e, redakcijama medija. Želio bih vam ukazati na jednu novu kampanju koju organizira međunarodna organizacija Žena novinarstvu koja se tiče nasilja na radnom mjestu. Mislim da ne smijemo generalizirati ove brojke koje iznosi ta studija glede seksističkog nasilja na radu. Evo, to je dosta impresivno. Jedna četvrtina e, žena je pretrpjelo fizičko nasilje na svom e, mjestu rada ili u neposrednoj blizini. Svaka druga žena e, koja radi u medijima je imala slučaj spolnog zlostavljanja. Tri četvrt žena koje rade u medijima pretrpjele su intimidacije i prijetnje i zlostavljanje. E, ovu, ovu kampanju možete naći na internetu. Ja sam PowerPoint prezentaciju uključila e, ovu poveznicu. Možete naći na e, web stranici novinarki. Cilj je doći do Međunarodne organizacije rada glede dakle, ovog seksičkog nasilja na poslu i evo ga, dolazim do kraja svog izlaganja. Hvala. Martin Hvala gospođi Martin Simonis na njezinom izlaganju, a sada otvaram raspravu, dakle možete početi postavljati pitanja. Hvala. Hvala na ovim vrlo detaljnim izlaganjima. Zapravo, dužno je čuti koliko nam puta još preostaje i mislim, nažalost, da mediji Kao što ste svi spomenuli, postoje neke konkretne prepreke na koje nailaze žene u medijima. Naravno, postavlja se pitanje kako to utječe na pojedine skupine. E, vrlo često se događa da e, novinari moraju raditi daleko od e, kuće i članovi ovog odbora znaju kako to može biti jer e, i mi smo morali otići od kuće, ali znamo da smo ovdje na određeno vrijeme i tu postoje razni praktični aspekti koji su dosta zahtjevni kao i razni drugi elementi o kojima ste e, govorili. E, drago mi je da se govori o usklađivanju profesionalnog, odnosno poslovnog i privatnog života. E, i statističke podaci koje ste iznijeli su zapravo šokantni. E, međutim, e, to je uobičajena situacija, a to je ono razdoblje u ženskom životu, u životu žene kada su e, bitna ta pitanja, ali dobro je da o tome razmišljate i zapravo svi trebamo više razmišljati o tome, osigurati odgovarajuću skrb za djecu i sve druge elemente koji bi omogućili ženama da e, ostanu na radnom mjestu. E, tu postoje određena pitanja koja su posebno izražena u medijima. Naravno, kada govorimo o novinarstvu, e, postavlja se pitanje e, je li to ono što je toliko prisutno u svijetu, je li zato toliko važno? Naravno da je inače važan položaj žena, ali posebno je važan u novinarstvu, jer to je praktički e, javno lice, ono što se vidi u javnosti, što dolazi do izražaja iz nečijeg života i upravo zato je toliko važno i bilo mi je zanimljivo e, vidjeti politički i ekonomski aspekt. E, meni je jasno koliko je to relevantno i mislim da svi mi ovdje trebamo to ozbiljno shvatiti E, ljudi iz medija dobivaju informacije o politici i gospodarstvu, a ne izravno od političara i zato je jako važno ono što oni rade. A kada govorimo o povećanju jednake zastupljenosti žena e, na e, političke pozicijama i naravno da je onda važno na koji se način prikazuju e, žene u medijima. Naravno i pitanje godina i ono e, što javnost e, percipira. Stanovništvo je sve starije i zapravo bismo trebali i dalje imati isti postotak i isti udio žena. Ne bi trebalo doći do smanjivanja broja žena e, s godinama. I zato bi me zanimalo što vi mislite, što bi se tu moglo učiniti. E, u Ujedinjenoj kraljevini se provode određene kampanje i posebno što se tiče novinarke koje rade u televizijskim kućama. E, tu smo se bavili tim pitanjima, ali moram reći da uspjeh nije bio baš neki. E, čini se e, da je onima koji su na čelu novinarskih udruženja, njima je daleko lakše ne baviti se tim pitanjima i zato mi je iznimno drago što govorite o tome jer onda možemo razmisliti o tome što možemo učiniti na ovom području. Hvala. Hvala, gospodin Martin. Hvala predsjednice, hvala eh, izlagačima. Evo, nisam mogu sve saslušati, ali ova dva zadnja izlaganja su bila jako upečatljiva i ovo zadnje što pokazuje da kultivirani, obrazovani svijet je jednako mizogin kao i bilo drugi. Dakle, tu se radi o transverzalnom i sveprisutnom zlu i, onda se pitam doista što možemo poduzeti. I evo, e, ja se to pitam, ali želim, e, ja kao političar se to pitam, ali želim e, ukazati na sve ono što ovdje možemo čuti. Evo jedan primjer kada imamo zastupnike koji, koji se obraćaju predsjednici nekog odbora, ne ovdje, i kada imamo predsjednicu, ženu, e, kada kažu gospođo predsjedniče ili gospođo zastupnice, ja mislim, to zvuči banalno, ali e, te, tu odmah treba intervenirati i sankcionirati, barem usmeno. Što to znači sve? Evo, da se nadovežem na ovo što se govorilo o televiziji. Evo, svi su primijetili, čak i moje dijete je primijetilo prije više godina. Kaže mi, pa tata, zar nisi primijetio da kada imamo talk show, u prvom redu uvijek se stave e, lijepe, nasmijane e, djevojke, ako ikako moguće, koje imaju i dekolte. Dakle, vidite, tu već počinje seksizam i mizoginija i ja ne vidim e, CSA, dakle službu ili bilo koga drugoga da reagira na, na takvu situaciju gdje se e, ženu pretvara u e, proizvod prodaje. Evo, ja se ispričam što koristim ovakve pojmove, ali <laughs> tome me tako biti. Evo, u Francuskoj imali smo parlamentarne izbore, imamo situaciju gdje je e, muškarac pretrpio poraz od žene, koja katastrofa, možete misliti, i on nije imao ništa pametnije za reći, e, nego je e, rekao za tu ženu, njegov komentar je bio, pa tko će se baviti djecom i kućnim poslovima? To je bio njegov komentar. Dakle, evo, što hoću reći s ovim svim, kao što je moj otac rekao, govorio, ne možemo magarca koji nije žedan natjerati da pije. Mislim da ovdje jednostavno moramo uvesti sistematske sankcije, nema malih ili velikih prekršaja, odnosno malih velikih razlika e, i vi ste to dokazali kada ste opisivali situaciju u novinarstvu i medijima, no ne slažem se u potpunosti kada kažete da e, novin, od novinara treba napraviti saveznike. Da, treba, ali nećemo se ići klanjati novinarima ili, ili rade kako valja ili ne. Dakle, ako oni nastupaju više manje na seksistički i mizogini način, onda mislim da u datom trenutku mi koji smo na odgovornim mjestima moramo uspostaviti sustav sankcija. I u dovoljno bilo vidjeti zadnje, e, zadnju, e, zadnju plenarnu lipnju, e, imali smo izvješće Lugrip, vi ste govorili da E, mi smo predložili transparentnost e, za plaće i većina e, je glasila protiva, ne samo desnica, većina je bila desnica, ali evo to je bilo izvješće gospođe Logrip, to je bilo njeno izvješće, a njen klub zastupnika je glasao protiv, dakle da se objavljuju transparentno plaće. Dakle, čak i kada imamo izuzetno prosvjetljene, obrazovane ljude, ja mislim da je prosjek jednak, dakle, E, barem imamo za isti posao 18, prosječno 18% razlike u plaćama za istu starost, isto iskustvo, istu plaću i isto vrijedi i za mirovine. Dakle, moj stav je takav da trebamo imati automatski sustav e, sankcioniranja. Znate, ja volim, ja volim brzinu, ali ono što me natjeralo da usporim, to je represivna politika u Francuskoj, možda u Belgiji manje. U Francuskoj imamo radare svugdje. Jednom kada ste platili jednu, dvije, tri kazne i kad izgubite bodove na vozačkoj, onda si egoistično kažete, pa stalo mi je do ove moje vozačke, pa isto vrijedi i za ovo, i situacije i ove kazne su skupe. Dakle, moramo imati isti sustav sa ovim mizoginim seksističkim postupanjem i jednostavno pokazati, mi trebamo pokazati da se tu radi o kaznom dijelu, a kaznom dijelu treba sankcionirati, barem je to moje mišljenje. Thank you, Mr. Martin. And, Hvala. Zamoljela bih sada naše sručnjakinje da reagiraju na ove komentare ili da odgovore na pitanja. Izvolite. Gospođa Vohošova. Vohocova. Moja automatska bi bila... Da. E, pokušat ću dati odgovor, iako e, bih e, automatski željela reći da naprosto ne znam što učiniti. Promatramo situaciju već duže vrijeme i ne postoje jednostavne rješenja. Spomenula sam već e, neke publikacije i neke zaključke koji proizlaze iz istraživanja i rada novinara. Općenito e, mislim e, da moramo podići razinu svijesti. E, postoje različite situacije u različitim zemljama. U Češkoj, kada govorimo o muškarcima, novinarima, nije uvijek situacija identična, međutim, E, ima sve više novinara muškaraca koji e, nastoje dati doprinos e, ostvarenju jednakosti spolova. ne radi se samo o muškarcima novinarima, nego općenito o muškarcima na utjecajnim položajima Međutim, e, e, percepcija društva je identična. E, ljudi se ponekad zapravo smiju ovakvim pokušajima i pokušavaju verbalno napadati muškarce koji rade na ostvarenju jednakosti spolova sve češće dolazi do određenih kampanja protiv e, žena, protiv e, jednakosti, protiv e, LGBT skupine. Ne radi se o običnim građanima. Naprosto je riječ o kampanji, o određenim kretanjima koja dolaze od ozgo, od samih političara. A što se može učiniti, to je jako teško pitanje. E, jako je važna uloga muškaraca koji su svjesni ovog problema. Oni mogu nešto učiniti da učine ovaj problem vidljivijim i takva bi kampanja mogla funkcionirati. E, međutim, u Češkoj je situacija takva da se onima e, koji se bore protiv seksizma u oglašavanju reklamama da oni e, ne razumiju e, šalu. Jer ako netko koristi tijelo žene za potrebe reklame, a netko se drugi tome protivi, onda se onima koji se tome protive predbacuje da E, ne razumiju kako to funkcionira i nemaju smisao za humor. U svakom slučaju, ukoliko svi nešto učinimo, e, situacija bi se eventualno mogla izmijeniti. Hvala. E, gospođo Donatella Martini, izvolite. Pa u Italiji novinari moraju svake godine pohađati određene tečajeve i svaki puta kada to učine, moraju ostvariti određeni cilj svake godine time što pohađaju te tečajeve, dakle to je trajno osposobljavanje. U Italiji možda je lako ispuniti tu obvezu i ženama, Jer znamo da nisu sve žene osjetljive na pitanje spola, ali barem jednom godišnje i e, novinari muškarci pohađaju te tečajeve o pitanjima odnosa između spolova i na taj način za nekoliko godina novinari počnu obraćati veću pažnju na pitanja odnosa između rodova. E, No, nije samo stvar eh, medijskih eh, zanimanja, to što žene u određenoj dobi postanu pod navodnicima nevidljive. Mislim da to možemo i same proživjeti na ulici. Recimo, naročito u Italiji, kada ste mlađe, izgodnije, čujete brojne izraze povlađivanja kada se krećete ulicom. Sada to nazivaju zlostavljanjem, ali kada sam bila mlađa to nije bilo tako. Ali iznad 40 godine nikad ne dobivate takve izraze divljenja. Dakle, Pitanje je šire nego što mislimo i možda bismo trebali i malo izbližega proučiti Italiju. E, Gospodin Simanic, izvolite. Hvala. Vaše pitanje se odnosilo na činjenicu da su starije žene manje prisutne u svijetu informiranja, pa tu nemam baš e, neki odgovor za dati. Mislim da ova veća prisutnost e, mlađih žena u sredstvima informiranja je na neki način trend, ali možemo se nadati da će se situacija izmijeniti. No, ipak e, postoje i neka drugčija iskustva i dobre prakse i stvari koje financiraju, funkcioniraju. E, postoji jedna švedska televizijska kuća, jedna regionalna TV kuća u Švedskoj, u kojoj su si novinari zadali zadaću da e, svakoga tjedna organiziraju rasprave sa jednakim brojem muških i ženskih sudionika. I to funkcionira. Nema tu nekih obveza ili sankcija, ali to je cilj koji su si ravnateljstvo te TV kući novinari sami zadali. I zanimljivo je napomenuti da su ove emisije imale učinak i na gledatelje i također se za 5% povećala slušanost među ženama tih emisija. Dakle, evo, kako bismo pridobili pozornost gledateljstva, onda trebamo pojačati prisutnost žena u medijima, ali starije osobe su e, više vezane za tradicionalna sredstva informiranja i više čitaju novine i prate televiziju od mladih. I e, ovakve medijske kuće, kako bi zadržale gledanost, trebaju poduzimati ovakve korake, jer kada pratite ta sredstva informiranja, također dobivate i jedan određeni dojam u svijetu u kojem živite. Dakle, je osobe su više vezane za tradicionalna sredstva informiranja i možda će ovakvi pristupi i to promijeniti među mladima. Kada govorimo o seksističkom pristupu novinara i tako dalje, dakle, je to točno ono što sam htjela reći. Dakle, ako želimo da informacija koju dobivamo bude u skladu sa standardima raznolikosti i ravnopravnosti, to se neće moći nametnuti isključivo izvana. Da, izvana i pritiscima izvana i moramo da sajti djelovati u tom pravcu, to možemo ostvariti djelomično, ali ako i sami stručnjaci i sami djelatnici ne budu to provodili, onda ćemo mi moći jedino marginalno utjecati na to. Dakle, u poduzećima, u medijskim kućama moraju postojati stvarne politike ravnopravnosti i e, raznolikosti, a i sami novinari moraju promišljati o tome i u tom slučaju promjene će se odviti brže. Naši novinari trebaju biti naši saveznici i oni se trebaju izravno, neposredno baviti ovakvim pitanjima i na taj način ćemo dobiti informacije koje održavaju naše društvo, jer e, za sada o informacijama se e, žene nestaju, o njima se ne govori dovoljno i to je pitanje kvalitete. Dakle, ako se postavljaju standardi u vezi sa kvalitetom, etikom i poštivanjem raznolikosti, onda će se novinari toga držati. Sada su uvjeti rada takvi da se zbog brzine prebjegava određenim stereotipima i informacije se obraćaju jednoj stereotipnoj predužbi gledatelja koji je obično muškarac i kada su novinari E, kratki s vremenom, e, pozivaju i se manji broj stručnjaka i manje su razoliki ti stručnjaci. Dakle, ne možemo odvojiti e, pitanje roda i jednakosti od proizvodnje vijesti. No, pri tome zaboravljamo da su novinari pod vremenskim pritiskom, a također su i nesigurni u vezi sa svojim statusom i samo su prisutni u medijima, dakle znamo, su prisutni u medijskim, e, internetskim portalima i tako dalje. Dakle, treba to sve nastojati uvidjeti. No, što možemo učiniti kako bi se stvari brzo promijenile? Stanje nije isto u čitavoj Europi, ali postoje brojne udruge korisnika, žena koje upućuju kritike na račun medija i koje to ljudi e, Društveni mediji omogućuju takvu interakciju, dakle omogućuju osporavanje nekog seksističkog diskursa. To su osobe koje su intervjuirane od strane novinara, dakle one osporavaju takve tvrdnje i na taj način izazivaju i reakcije javnosti i udruga i na taj način se takva ponašanja sama uređuju i kreću odgovarajućim putem. Hvala. Želim zahvaliti našim stručnjakinjama koje su prenijele svoja iskustva iz akademskog, poslovnog i pravnog svijeta. Evo, dali ste nam mnogo materijala za razmišljanje. I sigurno će naši zastupnici znati cijeniti vaš doprinos i to uvažiti u svojem budućem radu i svojim izvješćima. Hvala vam na vašim izlaganjima. Dear colleagues, uh, we suspend. Uh, Poštovani kolege, prekidamo sastanak do 17 sati, dakle imamo pa- stanku od pola sata. Dear mm, Poštovani kolege, nastavljamo sa sastankom. Imamo petu točku dnevnog reda, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. godinu, svi dijelovi. Izvjestiteljica za mišljenje našeg odbora je Barbara Matera, a nadležni odbor je odbor za proračun. Izvjestitelj je Zikrvit Muresan, koji je danas ovdje. I odmah dajem riječ eh, gospodinu Zikrvidu Muresanu u ime odbora za proračun. Hvala gospođo predsjednice, uvažene kolegice i kolege. Dobar dan, hvala što ste me primjeli danas u svoje redove. Od početka proračunskog postupka želim posjetiti svaki parlamentarni odbor kako bih razgovarao s kolegama o prioritetima europskog proračuna za iduću godinu. Sada smo u završnim fazama našeg proračunskog postupka i u prosincu prošle godine sam predstavio svoj nacrt izvješća za smjernice proračuna za iduću godinu u kojem iznosim prioritete proračuna za iduću godinu. O tome smo raspravljali na odboru za proračun i glasovali o tome i e, to u veljači, a svi zajedno smo glasovali u izvješću u ožujku u Strasburu i izvješće je usvojeno uvjerljivim većinom. Dakle, da vidimo koji su glavni prioriteti proračuna za iduću godinu. Dakle, kao što sam rekao, proračun treba imati dva glavna prioriteta. Prvo, rast i zapošljavanje, a drugo, sigurnost građana. Naime, smatram da to od nas očekuju građani Europe, odnosno rast i radna mjesta te sigurnost. Kako ćemo to ostvariti? Kada je riječ o rastu i radnim mjestima, trebamo ulagati u ona područja koja jačaju gospodarstvo, čine ga konkurentnim i otpornim na krize, a to su inovacije, infrastruktura, mala i srednja poduzeća, mladi i program Erasmus. Erasmus nije samo program koji dopušta studentima da putuju, no istraživanja pokazuju da studenti koji su stekli iskustvom na međunarodnom planu kasnije nalaze bolja radna mjesta. 64% poslodavaca ceni iskustvo u inozemstvu pri e, odabiru kandidata za određeno radno mjesto. Tako da program Erasmus doista povećava mobilnost radnika u Europi i čini našu radnu snagu konkurentnijom. Kao što sam rekao, osvojio sam smjernice smjernice u ožujku, a u svibnju je na temelju naših smjernica komisija iznijela nacrt proračuna za iduću godinu i naše smjernice su u velikom dijelu preuzete u prijedlogu Europske komisije. Dakle, oni su e, dodali sredstva za Erasmus i programe za inovacije, dakle plus 7% obzoru 2020. i e, također za instrument za povezivanje Europe i plus 9% za Erasmus. Za kosme, e, mala i srednja poduzeća, predlažu smanjenje od 2,6%, to ćemo trebati razmotriti, to je u odnosu na prošlu godinu, a prošlu godinu su sredstva bila abnormalno visoka, dakle kada je riječ o tome to bi trebalo biti dovoljno, ali trebamo to razmotriti jer ne možemo reći da su mala i srednja poduzeća prioriteti, a onda imati smanjenje sredstava u odnosu na prošlu godinu, iako je prošle godine iznos bio vrlo velik, ali to nije prava politička poruka. Ja sam posjetio niz odbora i moram reći da kada je riječ o ulaganjima i inovacijama, infrastrukturi i tako dalje, da su odbori spremni dati prednost inovacijama o klimatskim promjenama i ekološkim tehnologijama i podržavaju mala i srednja poduzeća koja djeluju na tom području i ta podrška je vrlo visoka, naročito nakon povlačenja SAD-a iz klimatskog sporazuma i od tada mi kolege u raznim odborima stalno govore da trebamo povećati napore u tom smislu. Kada je riječ o drugom prioritetu sigurnosti građana, tu trebamo biti svjesni činjenice da sredstva koja imamo još u glavi trećoj i četvrtoj su još uvijek dostupna jer smo dosta iskoristili i za migracijsko izbjegličku krizu i zbog toga se pitam kako možemo ostvariti ono što moramo sa ovim sredstvima, a dio odgovora je kroz agencije Europske unije koje se nadležne za pravosuđe i, e, i unutrašnju politiku, tako da smo E, zatražili da se ojačaju Frontex, e, Europol i Euliza. Naravno, Frontex zahtjeva i povećanje osoblja i proračuna, a komisija je predložila ono što smo tražili, ali ne onoliko koliko su tražile agencije, tako da i sa komisijom i sa agencijama trebamo vidjeti koja će biti odgovarajuća razina izdvajanja. Zatim smo rekli da ćemo podržati daljnju suradnju u području obrane na europskoj razini u onim e, područjima gdje su spremne to učiniti i zemlje članice i industrija, naravno uz cilj ostvarenja ušteda. Dakle, trebamo prestati trošiti na istraživanje u vezi sa obranom 28 puta u 28 zemalja članica, vrlo često sa istim rezultatima. Dakle, zemlje članice su spremne to jednom učiniti na europskoj razini i onda podijeliti koristi od toga. I možemo biti jedino sigurni u Europi ako imamo stabilno susjedstvo tako da smo u tom smislu spremni pomoći zemljama u istočnom susjedstvu, u južnom susjedstvu koje su poteškoćama i riješiti korijske uzroke migracija, zato jer ljudi napuštaju zemlje zbog toga što nemaju pristupa radnim mjestima, zdravstvu, obrazovanju, pa ni najosnovnim potrebama. Dakle, treba riješiti korenske uzroke migracija. Dakle, prijedlog proračuna komisije odgovara našim prioritetima, ali još uvijek postoje neka otvorena pitanja. Kao što sam spomenuo prije, e, tu su mala i srednja poduzeća. U glavi drugoj za poljoprivredu imamo pričuvu od 700 milijuna eura i s kolegama u tom području trebamo se pobrinuti da to bude dovoljno za eventualne krize i također u glavi četvrtoj imamo e, priču od 230 milijuna eura za eventualnu e, nastavak instrumenta za Tursku za e, suočavanje sa izbjegličkom krizom. Za sada još nije izdvojeno dodatnih sredstava, postoji i određena pričuva, a treba vidjeti ako će postojati politička volja za to, ako bude trebalo više sredstava, treba ćemo ih naći. A želim iskoristiti ovu priliku kako bih iznio jednu, jednu načelnu poruku. U pregovorima sa vijećem i sa komisijom, naročito sa vijećem, jasno govorimo da ako očekujemo od Europske unije više, obavljanje više zadaća, onda nam trebaju i nova sredstva, jer ne želimo ugroziti postojeće projekte koji su u tijeku. Ako se pojave novi prioriteti, onda naravno trebat će i nova financijska sredstva. Dakle, ne smijemo ugroziti postojeće projekte. U smjernicama iz ožujka, i s time ću zaključiti, sam uključio i to da treba primijeniti rodnu perspektivu gdje god je to moguće u europskom proračunu, u europskim programima i to sam uvrstio u smjernice koje smo usvojili u ožujku, a kada je riječ o E, prioritetima vašeg odbora za 2018. godinu mogu reći da imamo povećanje programa za građane i za jednakost prava za 1,2%. I to se temelji na činjenici da ona linija koja e, nastoji E, sprečiti diskriminaciju i promicati jednakost je e, povećana za 12,4%. Dakle, imamo tu e, povećanja izdvajanja u odnosu na prethodnu godinu i imamo također i povećanje plaćanja. Dakle, novac koji će se isplaćivati korisnicima iduće godine, ali također i iz programa koji koriste sredstva iz prethodne godine povećat će se za 4,6%. I također, molim vas da mi kažete, smatrate li da je to dovoljno, to povećanje, smatrate li da je potrebno više? Vaše mišljenje je od ključne važnosti. No, kako bismo povećali transparentnost i vidljivost sredstava i fondova, ja sam e, spreman poraditi na posebnoj e, liniji u proračunu upravo kako bismo ostvarili ovaj cilj povećanja sredstava. Kada je riječ e, o jednakosti spolova, u nacrtu proračuna komisija predlaže isti broj osoblja kao i prošle godine, nema ni pa, povećanja ni smanjenja, što je također i u skladu sa zahtjevima agencija. Dakle, to su agencije tražile da se ne zaposli više ljudi, niti da je se ljudi otpuste. A vi mi recite, smatrate li da su rezovi potrebni ili mogući ili možda ako su potrebna povećanja i ja ću nastojati uvažiti vaš prijedlog. No kada je riječ o agencijama u cijelosti, proračun se povećava za 2,1% u na ukupnoj razini, ali broj zaposlenika ostaje isti kao i prošle godine. I kao što znate, Imamo pokretanje operativnih programa na nacionalnoj razini koje je teklo dosta sporo na početku VFO-a. Akreditacije za upravljačka tijela su bile dosta spore, ali to se sada ubrzava. Tada smo imali 469 eh, akreditiranih eh, upravljačkih tijela od 564 tijela na, tijela eh, na nacionalnoj razini i sada možemo pristupiti isplatama. Uvjeti na nacionalnoj razini su zato stvoreni, tako da očekujemo povećanje potražnje iduće godine iz Europskog socijalnog fonda, iz strukturnog kohezijskog fonda Dakle, postoje preduvjeti da se sredstva povuku. I u glavi 1b, strukturni i kohezijski fondovi, tu smo tražili komisiju da poveća plaćanja, jer e, prošle godine nije bilo to potrebno, nije bilo e, potrebnih uvjeta, ali za iduću godinu kada se za to stvore preduvjeti, to će biti peta godina VFO-a. Zemlje članice će biti spremne povući sredstva. Dakle, molim vas da se izdvoje više sredstva za e, glavu 1b. Dakle, ni ako se to ne učini, nećemo moći e, platiti nadoknadu troškova korisnicima, tako da su e, i da je komisija predložila povećanje od 25% za plaćanja u glavi 1b, što je izvrsno i sa kolegama iz odbora za E, regionalna pitanja ćemo vidjeti je li to dovoljno ili ne. No, u svakom slučaju, ova moja posjeta je tek početak našeg dijaloga i naše suradnje. A ovoga tjedna ćemo glasovati na odboru za proračun o mojem nacrtu izvješća za mandat za ljetni trijalog. Dakle, mi ćemo u vijeću i komisiji podnijeti nacrt e, proračuna i to sam uvelike prikazao vama i ovaj mandat koji ćemo usvojiti idućeg tjedna u Strasburu, dakle imat ćemo preliminarne dijaloge sa vijećem i komisijom kako bismo razmijenili prioritete, no daleko važniji će biti pregovori na jesen i zbog toga kažem eh, da to treba obilježiti početak naše suradnje i naravno slobodno mi se obratite tijekom nadolazećih mjeseci i iskrenite mi pozornost na bilo kakva mišljenja koja imate u proračunu i koja su važna za daljnji rad, jer što više argumenata imam, e, bolje ću braniti naše stavove u odnosu na vijeće i e, komisiju, jer kao što znate, vrlo često vijeće nastoji unijeti rezove u važne proračunske linije, a za to kako bi im se suprotstavio trebam dobre argumente i to očekujem od vas. Evo, hvala, radujem se i gledišta s vama sada, a također i u nadolazećim tjednima tijekom pregovora. Hvala vam lijepa. Uh, thank Hvala vam lijepa, e, gospodine Mursan. A sada otvaram raspravu i molim da se uključe članovi našeg odbora. E, kolegica Matera se ispričala, nije mogla doći. Ovdje je e, kolega koji će pročitati njezino mišljenje. Kao prvo, veliko nam je zadovoljstvo Dakle, ostavila je bilješku sa porukama. Veliko nam je zadovoljstvo što možemo pozdraviti predstavnika odbora za proračun. Naš odbor će e, naglasak staviti na dugoročnim ciljevima kao što je osiguranje dostatnih sredstava za ostvarenje specifičnih ciljeva koje se odnose na programe za pravo jednakosti i građanstvo. E, naglasak treba biti na svim aspektima gospodarstva, a to uključuje digitalizaciju i informatiku, uključenje e, žena u e, znanstvena područja gdje još uvijek postoji bitan jaz između muškaraca i žena. Kako bismo ostvarili ove ciljeve, iznimno je važno uključiti aspekte jednakosti spolova u postupak e, usvajanja proračuna i primijeniti pristup e, koji će nam omogućiti e, da proračun koji je rodno osvješten bude stup unutar e, Europske unije. Takav pristup e, treba se primijeniti u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, a e, potrebno je predvidjeti odgovarajuća sredstva za ostvarenje naših ciljeva. Ovdje bih spomenula još dva pitanja koja su važna. Programi Europske unije i fondovi za programe kao što je Obzor 2020. i Europski socijalni fond. Mora postojati potpora za žene žene u poduzetništvu i pristup financijskim sredstvima. Osim toga, e, trebamo uspostaviti stup e, odnosno observatorij za praćenje nasilja nad ženama kako bismo imali na raspolaganju potrebnu ekspertizu i e, sredstva te iskoristili sinergijske učinke i nedostatke koji postoje zbog preklapanja u radu agencija. E, ovaj prijedlog za rezoluciju iznimno je važan radi ostvarenja naših ciljeva. A nadam se da će izvjestitelj gospodin Muresan e, uzeti u obzir e, naš doprinos i naše komentare. Ovo je dakle bila poruka naše izvjestiteljice za mišljenje gospođe Matera. A sada otvaram raspravu i e, dajem riječ izvjestiteljima u, izvjestiteljima u sjeni. Izvolite, e, gospođo Mudi. Hvala vam lijepa. E, dobrodošli na ovaj odbor. Zapravo nemam puno toga za dodati u odnosu na ono što smo čuli u poruci gospođe Matera u odnosu na ovo izvješće. A posebno što se tiče koncepta integriranja e, aspekta spolne jednakosti u pripremu proračuna. E, tu moramo imati u vidu i dodanu vrijednost do koje dolazi kroz usvajanje europskog proračuna. Tu mora e, postojati svijest o tome da trebamo promicati jednu od temeljnih vrijednosti Europske unije kada govorimo o jednakosti spolova. Međutim, e, kada govorimo o proračunu, govorimo o infrastrukturi, o izgradnji cesta, mostova, ali zapravo moramo uključiti i socijalnu infrastrukturu, jer e, gospodarski rast se ostvaruje daleko učinkovitije ukoliko povećamo uključenost žena u gospodarstvo e, daleko su veći rezultati nego ako imamo samo ove konkretne projekte. Naravno, trebamo raditi na oba ova aspekta jedno ne isključuje drugo. E, iznimno mi je drago što sam čula one komentare koji se odnose na projekte DAFNE i e, ciljeve u sklopu programa za prava, jednakost i građanstvo. I na posljedku još nešto što se odnosi na fondove, Europski fond za strateška ulaganja i druge fondove. E, tu postoji naravno i pitanje parlamentarnog nadzora, ali jedan od elemenata odnosi se i na izvješćivanje o utjecaju na e, spolne aspekte. E, to je potrebno dodatno uključiti e, povrh onoga što smo čuli iz poruke gospođe Matera. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Hannibal, izvolite. Hvala vam lijepa. Slažem se s onim što je već rečeno. Budući da sam e, ovdje željela bih reći nekoliko riječi o sigurnosti i e, terorističkim napadima. E, ovdje govorim kao zastupnica Londona i jako je teško opisati kakve je to osjećaj kada se probudite u nedjelju ujutro i saznate da je došlo do eksplozije nedaleko vas. To je nešto što se događa u Britaniji, ali ne samo u e, Britaniji. E, riječ je o napadima u Londonu, ali isto tako u Manchesteru, a došlo je do napada i drugdje, u Europi, u Parizu i to je sve više e, europsko pitanje i upravo zato je ono što ste rekli iznimno korisno i drago mi je što je odbor za proračun svjestan toga. E, bitno je osnažiti ulogu agencija kao što je Europol, to je sjajna ideja, međutim mislim da bismo trebali ići korak dalje i razmisliti o tome na koji način e, riješiti barem neke od uzroka koji dovode do terorizma E, i što je to što navodi ljude da e, se upuštaju u takve napade. E, tu je bitan aspekt i obrazovanja i socijalne kohezije i tu je bitan socijalni program i zato mislim da sigurnost treba više biti u prvom planu. Znam da je težište i na tome, ali barem ove godine to treba biti prva stvar jer to je ono prvo što nas brine i treba biti na prvom mjestu na ljestvici prioriteta Možda je to važnije u nekim zemljama, u nekim drugima manje, ali uvijek postoji strah od toga da će se e, to preliti i u druge zemlje i zato smatram da je to nešto što zaslužuje veliku pozornost. Zahvaljujem. Izvolite. E, e, zastupnik Urtasun. E, zahvaljujem e, na tome što ste mi dali riječ. Zahvaljujem izvjestitelju za proračun e, što je došao na ovaj sastanak i izvijestio nas o dosadašnjim zbivanjima. Nemam puno toga za dodati. Možda E, ovaj aspekt e, integriranja spolne jednakosti u pripremu proračuna treba dodatno istaknuti jer to je nešto što nije prisutno u sklopu Europskog fonda za strateška ulaganja i to treba korigirati. E, tijekom kriznog razdoblja moramo biti svjesni toga kako kanalizirati investicije treba osigurati da od toga profitiraju i žene i muškarci i upravo zato bi takav pristup bio vrlo važan u sklopu e, Fonda za strateška ulaganja. E, drago mi je e, što sam čuo da će se povećati proračun instituta. Mislim da je to nešto što je važno ovom odboru. Ja osobno smatram da oni obavljaju jako dobar posao i stoga ih trebamo podržati jer kada govorimo o jednakosti spolova tu postoje veliki izazovi i zato e, je iznimno važno ono što institut radi. I na posljedku, što se tiče potpore Europske unije ženama i pravima žena e, izvan Europske unije. E, tu bih spomenuo i e, Trumpovu administraciju i uskraćivanje e, podrške nevladinim udrugama koje se zalažu za ženska reprodukcijska prava i prava žena općenito. Smatram da tu postoji prostor za određene mjere kako bismo pružili potporu tim nevladinim udrugama koje Trumpova administracija više ne želi podržavati. Hvala. Ja nisam stručnjak za proračun, ali imam par komentara. Kao prvo, evo, jednu prijateljsku opasku, nemojte se ne ljutiti, evo, želim čestitati prevoditeljima, jer iznimno brzo govorite. Eto, <laughs> toliko. Prvi komentar. Gledao ovoga napređenja, inovativnosti u smislu borbe protiv klimatskih promjena. Naravno, ja to podržavam, samo želim je privući našu kolektivnu pozornost. Naime, mi smo ovdje, vodimo pregovore o energetskoj učinkovitosti, energetskoj uniji i tako dalje, no neke ideje ne idu u tom smjeru, tako da moramo paziti što ćemo tu staviti jer, i što ćemo sutra glasati, jer ponekad smo skizofreni, imamo proračun koji je prioritetan za e, financiranje inovativnih e, inovativnosti u smislu borbe protiv e, klimatskih promjena. To je bila prva stvar. Kao drugo, rekli ste, ako se ne varam, za više 25% isplata u linijama 1AB. No, svi smo vjerojatno svugdje u istoj situaciji, gdje god idemo, institucije, infrastrukture koje koriste, odnosno koje bi trebale koristiti europske fondove, žale se zbog e, isuviše dugih e, rokova isplate. To je problematično. Kao prvo, napraviti dosije e, i podnijeti zahtjev za financiranje, to je užasno složena stvar, jako teška. A ako povrh toga imamo velika kašnjenja u isplatama koji su skoro pa neograničeni ponekad, to dovodi u velike poteškoće brojne strukture. Dakle, i tu bi trebalo uložiti dodatni napor. Hvala. conclusions, <laughs> please Hvala lijepa. A sada zaključno ponovno dajem riječ eh, gospodinu Muresanu. Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege, hvala vam lijepa na vašem doprinosu. Osvrnuo bih se na neke stvari koje su iznesene. Gospodine Martin, da u ste. Postoji kašnjenja u plaćanjima, posebno u prošlosti, a to je povezano sa višegodišnjim financijskim okvirom. Vrlo često države članice preuzimaju obvezu, međutim, kada dođe do druge faze, faze isplata, pokušavaju razinu držati e, što nižom. I zato e, je, e, su postojali zaostaci u sklopu prethodnih E, višegodišnjih financijskih okvira. Međutim, 2015. i 2016. uspjeli smo podmiriti zaostale račune tako da smo bili na niskoj razini zaostalih plaćanja početkom eh, višegodišnjeg financijskog okvira. Eh, moramo osigurati da ponovno ne dođe do istog problema. Kada države članice dostave svoje račune, moramo osigurati potrebna sredstva za isplate i osigurati stabilnost za sljedeću eh, godinu. 25% plus plaćanja, to je puno. Moramo osigurati isto to u narednim godinama, ali osim toga moramo ukloniti i administrativno opterećenje i prepreke koje postoje ne za velika poduzeća, nego za mala. Velika poduzeća mogu imati arhivu, eh, imaju odvjetnike i tako dalje. Međutim, ako imate eh, mlade poduzetnike, početnike, mala i srednja poduzeća, ako oni moraju arhivirati velike količine dokumenata, to je za njih veliko administrativno opterećenje i to ponekad čak dovodi do eh, neuspjeha i do propasti njihovog i mi smo zatražili od tvrtke Deloitte e, studiju o trošku apsorpcije europskih e, sredstava. E, koliki je trošak apsorpcije jednog eura? I vidjeli smo da je opterećenje posebno veliko na malim i srednjim poduzećima, posebno ako je povezano sa rizikom podnošenja zahtjeva, a istodobno morate plaćati konsultante e, koji vam pomažu da podnesete projektne prijedloge, a niste sigurni da, ćete, da će vam taj projekt biti odobren. E, I upravo zato je to iznimno veliko opterećenje za mala, srednja poduzeća, nevladine udruge i tako dalje. Na tome ćemo raditi e, u našem odboru. Primio sam na znanje ono što ste rekli i o Europskom fondu za strateška ulaganja. Da, E, treba e, bolje mjeriti e, rodne aspekte provedbe naših programa. Ako je riječ o ženama poduzetnicima koje podnose zahtjeve za projekte moramo analizirati situaciju, a i što se tiče onoga što je rekla kolegica Mundis u pogledu socijalne infrastrukture, to je doista važno i primio sam to na znanje. E, Jedan od razloga zašto jačamo ulogu agencija na području pravosuđa i unutarnjih poslova povezan je upravo sa boljim protokom informacija. E, kada postoji sumnja na terorizam, e, trgovinu ljudima, krijumčarenje oružja, osiguranjem više razine sigurnosti vanjskih granica i to su područje gdje možemo ostvariti napredak ukoliko jačamo E, moć naših agencija i unaprijedimo njihovu međusobnu suradnju. E, mislim da su to bili osnovni elementi i što se tiče programa DAFNE e, smatramo da je potrebno osigurati odgovarajuća financijska sredstva u sljedećem proračunu. Vidjet ćemo kako budu napredovali pregovori e, s komisijom sa vijećem, treba će mi vaš doprinos i vaša ocjena situacije kako bismo vidjeli koje su stvarne potrebe na terenu. U tom smislu zahvaljujem e, na tome što ste me primili. E, hvala vam na vašim komentarima s kojima sam suglasan. Primio sam ih na znanje i veselim se daljnjoj suradnji s vama na proračunskim temama u narednim mjesecima. Hvala vam lijepa. Hvala vama. E, veselimo se kvalitetnoj suradnji i nadam se da ćete se doista založiti za ostvarenje naših prioriteta. Hvala vam lijepa. Next point on e, Sljedeća točka na dnevnom redu je glasovanje. Uh, šesta točka na dnevnom redu. Jeste spremni za glasanje? Imate glasačke karte? Kartice, dakle, šesta točka dnevnog reda. naš stav u vidu amandmana, dakle borba protiv nejednakosti kao sredstvo za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta. Izvjestelj za mišljenje je Agnješka Kozlovska-Rajević. Amandman deveti, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nažalost moramo ovo elektronički provjeriti jer situacija nije jasna. Otvaram elektroničko glasanje.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 Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti opet, ispričavam se, otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za?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 Imamo usmeni amandman. Ima li prigovora? Ne, dobro. Dakle, imamo glasanje po dijelovima. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Drugi dio usmenog amandmana. Da, drugi dio usmenog amandmana. Tko je za? Protiv suzdržani. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. The closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi tko za, protiv, suzdržani, molim provjeru amandmana osmog, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. thank aha. report Sada glasamo izvješće o provedbi direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. Izvjestiteljica Claire Moody za mišljenje. Započnemo glasanje. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Kompromis 5a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21. Uz usmeni amandman. Ima li prigovora? Dobro, glasnom onda. Amandman 21. s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. Amandman 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 42. Amandman 42. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv, suzdržana, usvaja se. Amandman 48. dva dio, Prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. Izvjestiteljica ima usmeni amandman. Hvala da imam usmeni amandman. Na usmeni amandman. A to je sljedeći. Dakle, tekst imate pred sobom za usmeni amandman, no mi smo izbacili ovdje stoji e, odgovorni za putovanje u inozemstvo i povratak u Evropsku uniju, a onda ide i E, sa seksualnim e, namjerama koji podrazumijeva e, malodobnu djecu, dakle, a brišemo za vrijeme godišnjeg. Hvala, ima prigovora. Hvala. Sada glasamo o amandman 49. s usmenim amandmanom. Amandman 49. s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 50. za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 51. S usmenim amandmanom izvjestiteljice. Ima li prigovora? Ne. Glasamo prvi dio, dakle. Ne, glasamo cijelinu. Cjelokupni amandman 51. Tko je za? Protiv? suzrani, Usvaja se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1. Popričen usmenim amandmanom. Ima li prigovora? Ne. Amandman prvi s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. Tko je za, protiv, Suzdržani? sve se. Amandman sedmi. S usmenim amandmanom. Malo prigovora? Ne. Amandman sedmi s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis drugi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deseti. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada nas mišljenja, izmijenjenog mišljenja, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Najviše hvala. 18 za. Suzdržanih 5. Čestitam izvjestiteljici. Gospođi Claire Moody. Hvala. Thank you. Um, therefore, next meeting. Naš sljedeći sastanak, nemojte zaboraviti, 12. srpnja, ujutro. Najviše hvala. Zaključujemo ovaj sastanak. Ah, thank, hvala i prevoditeljima i tajništvu na odlično obavljenom poslu.